E, parlamentu i zamijenit će gospodina Pabla Iglesias. Gospođa Marija Tereza Jimenez Barbat je također izabrana za Europski parlament, a zamijenit će gospodina Fernanda Maura Barandjarana. Ovo će stupiti na snagu 25. studenog 2015. Parlament prihvaća izbor gospodina Benita Ziluage i e, gospođe Barbat. Pozdravljam i želim dobrodošlicu novim članovima, novim zastupnicima u parlamentu i htio bih vas podsjetiti da će oni sudjelovati na sastancima parlamenta i njegovih tijela. Isto tako imat će sva prava i privilegije prema pravilniku.